E, izvjestiteljica Sirpa Pjeti Kajnen danas nije mogla doći iz e, opravdanih razloga. Stoga bih zamolio zastupnika Laviju, ako se slaže, da odmah na početku nam iznesete svoje stajalište. I, a ja ću se e, a ja, neću ništa, dalje govoriti uvodno. Hvala lijepo gospodine e, predsjedniče. U istinu, što se tiče izvjestiteljice, e, moram ju ispričati u ime odbora za okoliš. Imala je jednu težu obiteljsku situaciju, stoga e, danas ujutro nije uhvatila let. Tema je Arktik i kolegica me zamolila da iznesem njeno stajalište i objasnim. E, Suradeći su ovdje, svi pribilježit će sva pitanja i prenijet će ih izvjestiteljici. Još samo jednu rečenicu će reći osobno. Drago mi je da imamo zajednički sastanak odbora za okoliš i odbora za vanjske poslove. Iako, nažalost, nema nas još tako mnogo, nadam se da će se to u budućnosti poboljšati. Što se tiče konferencija e, sa e, temom klime odijelili smo e, vanjske poslove od klimatskih tema i time smo uspjeli ostvariti najbolje rezultate. Nadam se da ćemo to i uspjeti i sada. Sada ću prijeći na engleski, jer su mi sve bilješke na engleskom. Prije ali na finskom bi zapravo trebale biti bilješke. Ali ne govorim finski, pa ću ipak govoriti engleski. Prije svega, izvjestiteljica želi čestitati komisiji na uravnoteženim ishodima koji su ostvareni u zajedničkoj komunikaciji komisije e, i visoke predstavnice o politici Europske unije za Arktiku. Ona misli da ta komunikacija predstavlja dobar temelj za razvoj europske politike o Arktiku. Također želim zahvaliti odboru AFET i su izvjestitelju gospodinu Patu. Nadam se da sam dobro izgovorio njegovo prezime i ona je zahvalna na dobroj suradnji u ovom dosjeu. Povećani interes SAD-a za Arktik je prisutan i potrebno je osnažiti prisutnost na Arktiku. E, sigurnost u pogledu zaštite okoliša na Arktiku ima veliki učinak, na cijelo područje e, Europske unije. Svi izazovi vezani u zaštitu okoliša e, na Arktiku moraju se moraju biti sadržani u glavnoj politici vezanoj uz Arktik. Izazovi vezani u zaštitu okoliša postaju intenzivniji i razvijaju se brže nego, bilo gdje drugdje u svijetu. Temperature postaju sve više i više, topi se led sve brže i brže, povećava povećavaju se e, visina mora, e, mijenja se sastav morske mase i stvaraju se nepredvidivi e, obrasci za vremenske promjene. E, klimatske akcije nisu samo u rukama arktičkih zemalja, nisu samo njihova odgovornost, već odgovornost svih država koje se nalaze e, na svim zemljopisnim širinama. Onečišćenje arktičke klime potječe e, uglavnom iz azijskih zemalja, sjevernoameričkih i europskih zemalja. Stoga smanjenje emisija i mjere koje poduzima EU-a igraju vrlo važnu ulogu kako bi se ublažile te klimatske promjene na Arktiku. E, ciljevi održivog razvoja trebali biti odraženi u politici, politici Arktika, ne samo zato što su države članice EU EU-a e predane ostvarenjima ciljeva održivog razvoja, e, već je osjetljivu klimu Arktika potrebno zaštititi. Održivi razvoj je jedini izvedivi način razvoja na Arktiku i stoga bi politika EU-a o Arktiku trebala odraziti e, individualne zahtjeve ciljeva održivog razvoja u kontekstu Arktika uz posebno usmjerenje e, na zaštitu ekosustava. Ciljevi održivog razvoja pružaju korisni okvir holističkom preispitivanju kapaciteta ekosustava koji je pod povećanim pritiskom zbog akumuliranja negativnih okolišnih učinaka koji su ubrzani e, klimatskim promjenama. Prirodu Arktika je potrebno zaštititi povećavajući e, učinke e, procjene, procjene studije procjene učinka. Potrebno je na više odgovoran način koristiti resurse koji dolaze iz Arktika povećana suradnja bi trebala uključivati mehanizme za bolju suradnju za lokalne i autohtone narode. Izvjestiteljica predlaže da Europski parlament naglasi svoje zahtjeve iz 2011. godine u smislu zabrane korištenja e, teških goriva u plovilima koji plove Arktikom. To je nešto što je već stupilo na snagu u području oko Arktika. Postoje e, trojaki rizici izlijevanja, prijetnja e, divljim životinjama i obalnim zamjenicama, crni ugljik i drugi onečišćivači učinak e, na njihov učinak na zdravlje ljudi je također vrlo raskatan, te također crni ugljik ima učinak na topljenje leda i e, bijeli snijeg. Komisija pozdravlja pristup u kojem se naglašava uloga E, istraživačke zajednice. Programi koje financira EU imaju istinsku dodanu vrijednost za Arktik i razine financiranja bi se trebale u najmanjoj mjeri održati tijekom sljedećeg financijskog razdoblja. Potrebno je osigurati kontinuitet, koordiniranje istraživanja i izvješće poziva istraživačke centre i zajednice da doprinesu e, ostvarivanju tih ciljeva. E, upravo tome me kolegica zamola da vam prenesem. Ispričavam se još jednom u njeno ime što ona nije mogla doći. Ja uskoro moram otići na drugi sastanak. No, kao što sam rekao, asistenti e, SEPE su ovdje i oni će pribilježiti sva pitanja, prenijet će su izvjestitelju i nas zanimaju doprinosi su izvjestitelja iz AFETA i od svih drugih kolega. Hvala. Zastupnik Lavija, želio bih zahvaliti kolegi i zastupnicima koji su prisutni danas. Ova zajednička suradnja između naša dva odbora i činjenica da je potrebno ostvariti ciljeve na globalnoj razini. E, veseli me razmjena gledišta koja će se održati danas i sada možemo saslušati izvjestitelja iz odbora AFET, Omas Paint. Hvala lijepa. Dragi kolege, Geopolitičko značenje Arktika je sve veće i veće. Učinci klimatskih promjena i, eh, i jagma za sve većim pristupom Arktiku i ekonomskim aktivnostima nude prilike, ali i rizike. Koni uključuju eh, izazove po sigurnost, eh, transformaciju Arktika, kako se povećava ljudsko djelovanje tamo, Arktik je bilo područje na kojem je međunarodna suradnja bila konstruktivna i e, prilično mirno područje to bismo željeli i zadržati. Željeli bismo da postoje što moguće manje napetosti na Arktiku. Postoji e, široki međunarodni okvir koji se primjenjuje na Arktik koji je vrlo bitan za uspostavu suvereniteta Arktika. Europska unija je e, u povijesnom smislu dugo angažirana na Arktiku i što se tiče istraživanja, e, Finska, Danska i Švedska su punopravne članice Arktičkog vijeća od osam članica, a sedam drugih članica su promatračice. E, Europska unija ima neprestani status promatrača u tom vijeću. Europska unija je glavni financijer za Arktik i stoga bi trebala ažurirati svoj status i postati promatrač. I dalje, EU osnažuje svoju arktičku politiku Postoji komunikacija komisije i globalna strategija koja spominje sigurnosne aspekte na Arktiku. Geopolitički razvoj na Arktiku utječe i na sigurnosnu situaciju u Sjevernoj Europi i globalno. Postoji potreba da se izbjegne e, militarizacija Arktika. Izvješće predviđa potrebu da E, politika EU-a i u vanjskom i unutarnjem svijestu bude koherentnija. Postoji arktička strategija i konkretni plan djelovanja o uključivanju EU-a koji uzima u obzir sve aspekte. To proizlazi iz činjenice da sve Države članice Arktičkog vijeća imaju i svoje vlastite nacionalne arktičke strategije. Europska unija ima kapacitet doprinijeti na mnogo načina rješavanju sigurnosnih rizika i prevenciji konflikata. I Europska unija bi trebala doprinijeti u partnerstvu sa svojim državama članicama izgradnji e, civilnih sigurnosnih mehanizama te također e, povećanju kapaciteta za upravljanje krizama, operacijama spašavanja i potrage. I e, Izvješće poziva na održivu arktičku politiku i ističe da Europska unija smatra e, vrlo važnim poštivanje međunarodnog prava na Arktiku i zagovara e, važnu ulogu EU-a u promicanju učinkovitih bilateralnih sporazuma i također pravila koje se na globalnoj razini temelje na vladavini prava. moji su izvjetitelji iz odbora ENVI će i dalje surađivati sa mnom i nadam se pozitivnom ishodu na plenarnoj sjednici početkom sljedeće godine. Hvala na vašoj pozornosti. Gospodin Hvala predsjedniče. Ja slušao sam Galera koji je bio izvjestelj, u stvari nastupamo njegovo ime, koji je izvjestelj u sijeni. ispričava se što ne može nazočiti jer mora biti na konferenciji koja se bavi temom e, sigurnosne i obrambene politike, tako da ću nastaviti na engleskom e, ovo što je on imao reći na ovu temu. Dakle, trenutno nema iminentne prijetnje koja nas navodi da smatramo da je Artik ugrožen. Arktičko područje je područje uzornog mira i suradnje između država za razliku od drugih eh, rubnih područja na granicama Europske unije. Europska politika na Arktiku jako je fokusirana na pitanja okoliša i znanstvene studije, europski potencijali za gospodarski potencijali tiču se prvenstveno otvaranja arktičkih voda koje nisu pod ledom. Europske politike i politike asocijalnih zemalja Norveške i Islanda mogu biti jako važne za nove inicijative. Vijeći i parlament trebaju uzeti razmatranje prijedlog uspostave radne skupine za artička pitanja i nordijsku suradnju i sastaviti delegaciju za arktičko područje i nordijsko područje. Jača suradnja na tom polju može biti koristi za to područje. 2012. godine Europski parlament e, sustavno je ukazivao na potrebu za pažnju i analizu sigurnosnih obrambenih e, pitanja i svih suradnju svih država Artičkog vijeća kako bi se dalje radilo na izbjegavanju sukoba i izgradnju povjerenja, suradnji na i bilo bi dobrodošla e, suradnja na sigurnosno-obrambenim pitanjima. Stavak 6. i 7. nacrta izvješća ne treba podržati. Neobvezujuće obveze postoje već u drugim dokumentima. Prijedlog koji se tiče proizvoda s Arktika je veliko diskriminatoran. Treba više objašnjenja o stavku drugom, imajući na umu pravni, međunarodni pravni okvir. Čini se nerealno i izgleda da je besmisleno ograničavati ljudsku aktivnost na Arktiku na samo istraživanje. Europska puška stranka uložit će nekoliko amandmana. Thank you very much. Now... Hvala lijepa. mons Upravo sam sada uvidjela da nema prijevoda e, sa danskog, a moje bilješke su bile na danskom. Sada se toga ispričavam što ću govoriti engleski. Prije svega bih željela zahvaliti izvjestiteljima na izvrsnom izvješću. Mislim da je ovo dobar temelj za naš rad i mislim da ćemo se moći složiti oko mnogo pitanja. Ja sam izvjestiteljica u sjeni u Enviju SNDA i moj prioritet su e, okolišna pitanja. No željela bih reći isto tako u izvješću piše da Arktik mora biti područje niskih tenzija, sa tim se u cijelosti slažem i vrlo je važno to naglasiti i jedino tako se možemo usredotočiti e, na zaštitu okoliša. Ako su tenzije niske, lakše je zaštititi okoliš. Isto tako je vrlo bitno i tu bismo možda trebali biti malo više precizni u izvješću da donošenje odluka o arktičkim pitanjima bi trebalo biti u suradnji sa autohtonim i lokalnim narodima koji žive na Arktiku. To bismo trebali istaknuti u većoj mjeri. Željela bih reći da kada se radi o okolišnim aspektima ovog izvješća, mislim da, je, da su oni vrlo dobri. I ja ću podnijeti tek nekoliko amandmana pomoću kojih ću ojačati formulacije, koje se odnose na potrebu zaštite okoliša i uključivanje lokalnih i autohtonih naroda u proces donošenja odluka. Hvala. Hvala. Zastupnik Fotiga. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja sam izvjetiteljica u Sjeni, EKR-a u Afetu. I ja bih željela čestitati E, su izvjestiteljima na vrlo predanom, pedantnom, pedantno odrađenom poslu. Zahvaljujemo na ovom sveobuhvatnom izvješću. Cijenim i dio, dio koji se odnosi na odbor N, zaštite okoliša u ovom izvješću, u smislu AFETA. Pitanja sigurnosti i obrane se također spominju u izvješću. Željela bih istaknuti odredbu koja se odnosila na područje niskih tenzija. Izvjestitelji su s pravom istaknuli da se događaju velike geopolitičke promjene u smislu pozicije Arktika na međunarodnoj razini i u međunarodnim odnosima. Nažalost, to je u suprotnosti sa onime što smo mi odredili u našim dokumentima i u međunarodnom pravnom sustavu. Željela bih izraziti svoju zabrinutost zbog povećane militarizacije tog područja. uslijed politike Ruske federacije. Dokaz toga je funkcionalna promjena unutar ruske vojske. Jedan njen dio je raspoređen na ovo područje. Iznimno je bitno zadržati mirnu suradnju na svim područjima suradnje na Arktiku, bilo unutar Arktičkog vijeća ili vijeća eh, Barents Arktik. Također je vrlo bitno osigurati pravo autohtonih naroda koji žive u tom području. I stoga svi pravni međunarodni dokumenti koji se spominju na početku ovog izvješća su od vrlo velike važnosti. Poziva se na povećanu ulogu Europske unije s pravom, iako željela bih istaknuti da Europska unija i, odnosno neke države članice imaju tradicionalni status promatrača, na primjer Poljska, i one su uvelike doprinijele tom procesu. Naravno, postoji potreba kontinuiranog uključivanja u razmjenu informacija između Arktičkog vijeća i odnosno država članica Arktičkog vijeća. No i mi moramo uključiti iskustvo i ulogu država članica koje su koje imaju status promatrača vezano uz sve procese na Arktiku. Hvala. Jatel Maki, Jatel Maki. Hvala. Govorit ću finski, jer, Elmar Brok spomenuo da bi netko trebao govoriti finski, pa ću to učiniti ja. Željela bih zahvaliti izvjestiteljima na odličnom nacrtu izvješća. Postoji veliki i važan fokus na klimatska pitanja i pitanja zaštite okoliša u ovom izvješću, što apsolutno podržavam. No, ja ipak budem podnijela neke amandmane, odnosno prijedloge, za dodatke i izmjene. Prije svega željela bih reći da je pozitivno da mi danas ulažemo u područja Europskog Arktika, naše politike i politike komisije su prethodno bile usredotočene na područje Arktika koje ne pripada Europskoj uniji i mislim da je sada pozitivno da je koje komisija dala veću važnost području Arktika unutar Europske unije jer ono postoji suradnja koja se odvija na području Arktika je vrlo kvalitetna. Radi se o dobroj suradnji i svi akteri u tom području to uviđaju, priznaju. Isto tako mislim da je dobro da je i parlament e, potvrdio da se suradnja odvija dobro na tom području. Imajući to na umu, mislim, da kad razmišljamo o formulacijama u ovom izvješću, ne bismo smjeli povećavati tenzije na tom području, time što ćemo primijeniti pogrešne formulacije, odnosno pogrešne riječi, to nitko ne čini. I tako treba ostati. Ono što je zajedničko području Arktika je da je to rijetko naseljeno područje. Klimatski uvjeti su vrlo otežani, no ipak ljudi tamo žive i ostaju tamo. Iz tog razloga mislim da je vrlo važno da su i sjeverna područja uključena u mrežu TEN-T i Europska unija bi trebala investirati u e, infrastrukturne projekte i na području Arktika. Drugim riječima, pitanja zaštite okoliša su vrlo bitna, no isto tako i infrastruktura je važna. mislim da dimenzija sjeverne politike, politike prema sjeveru se mora uzeti u obzir. E, partnerstvo vezana uz promet, transport, logistiku su bila vrlo bitna. U njih bismo trebali ulagati i u budućnosti. Moramo imati dostatne resurse kako bi ljudi uistinu mogli ostati u Arktiku i živjeti tamo i trebali bi biti punopravni građani Europske unije. Hvala. Hvala vam, zastupnica Valero. Tak så mycket. Eh, tror att vi... Hvala lijepa. Često imam dojam da nismo sigurni što točno buhvaća Arktik kada o njemu raspravljamo. Neki koji dolaze sa europskog sjevera znaju da postoje neki dijelovi naših eh, zemalja u kojima postoje ogromna, ogromne površine prekrivene ledom. Dakle, trebamo znati kako se uopće nositi s ovim pitanjem. Znamo da se Arktik eh, nalazi na sjeveru i kao što su rekli kolege iz Finske treba komunicirati na odgovarajući način i sa ovim najsjevernim dijelom Evropske unije. To je ono što bih ja htjela vidjeti e, na Arktiku na koji se pozivam. Riječ je o njegovom očuvanju, očuvanju od pretjeranog iskorištavanja i moramo se također i uporno podsjećati da je u tijeku otapanje leda i sada je moguće Arktik koristiti i na drugačiji način nego li je to bio slučaj u prošlosti. Mi koji živimo na sjeveru Europske unije uključeni smo u te aktivnosti. Zbog klimatskih promjena i posljedica tih fenomena, ovo je pitanje koje se tiče sviju. Sada vidimo i da, se, da dolazi do nekih novih, posve neočekivanih rizika i iz godine u godinu topljenje leda se nastavlja i donosi sa sobom određene posljedice. Prije nekoliko desetljeća tamo je postojao permafrost koji se nikada nije topio, a sada gotovo da se i negira da do ovog otapanja dolazi. Nažalost, sloj permafrosta se iz godine u godinu smanjuje. Dakle, moramo početi razmišljati na sasvim drugačiji način kada je riječ o Arktiku. Već smo se i ranije bavili ovim pitanjem, ali mislim da bi trebao postojati moratorij na sve aktivnosti, na korištenje određenih zona na Arktiku koje nisu tek jedna zona koja se nalazi na sjeveru e, Finske ili pak e, Švedske. Slična situacija sa Antarktikom. Znamo da dolazi do vrlo ozbiljnih e, posljedica zbog tamošnjih promjena. Vidjeli smo što se događa kada postoji, kada dolazi do problema vezano uz iskorištavanje tamošnjih naftnih izvora. Znamo što se događa e, kada stvari kreću po zlu. Vidjeli smo to i u svojoj prošlosti. Postoji dakle čitav niz tvrtki koje bi htjele e, djelovati na Arktiku i o tome moramo voditi računa. Zato sam i spomenula potrebu za moratorijem. Prije svega ovdje je riječ o zaštiti Arktika. Moramo razmišljati o vlastitom djelovanju, o posljedicama našeg djelovanja, što se događa u trenutku kada dođe do povećanja razine mora. Dakle, zaštita okoliša mora donijeti do čitavog niza novih e, mogućnosti. Hvala lijepo. Zastupnik Kastaldo, izvolite. Hvala lijepo. Kao što su rekli i kolege koji su govorili prije mene, Arktik pred nas e, sada stavlja dva velika izazova. Tamo se nalaze veliki e, resursi, koji su do sad bili na marginama geopolitičkog eh, djelovanja. Imamo procjene koje govore o 13% naftnih izvora koji se tamo nalaze, 30% eh, plina, riblji resursi, dakle veliki potencijal koji može dovesti do povećanja gospodarskih aktivnosti, a to bi moglo dovesti i do povećanja napetosti. Mi bismo zato, mi su se zato trebali zalaganje za poštivanje međunarodnog prava, ali i da to, ta zona zadrži svoj trenutni status. Dakle, kako ne bi došlo do militarizacije tog područja od strane svih zainteresiranih dionika. Istovremeno pred nas ovo postavlja i problem vezan uz štetu po okoliš, dakle štetu koju bi ovaj jedinstveni okoliš mogao pretrpjeti, jednako kao i tamošnje stanovništvo, iako je ono malobrojno, ne bismo smjeli na njih zaboraviti. Zbog ovih razloga i zbog činjenice da sjeverna ruta postaje sve atraktivnija i za druge svjetske igrače kao što je Japan, oni su naime priznali činjenicu da bi uz korištenje ovog puta mogli uštedjeti 12 dana puta. Mi bismo kao Europska unija trebali zadržati ovaj duh suradnje i zalagati se za gospodarski model koji će se oslanjati na održive izvore energije. Bilo bi kontradiktorno s naše strane, s jedne strane govoriti o porastu globalne temperature, govoriti o klimatskim promjenama, a istovremeno imati jedno dvojako stajalište E, vezano uz e, ovo izvješće. Evo tu ću spomenuti neke stavke iz izvješća, dakle pomoć, e, financiranje, infrastruktura. Mi ćemo tu uputiti amandmane i reći da ne smije doći do gradnje novih infrastruktura bez obzira na njihovu prirodu. Ne želimo da se ni na koji način tu uvedu na mala vrata nekakvi prijedlozi, mogući prijedlozi dakle novih istraživačkih e, aktivnosti vezanih uz e, vađenje nafte i tako dalje. Mislim da bi također da se izbjegne porast napetosti trebalo predložiti moratori za iduće godine, dakle uz zahtjeve za jednim gospodarski, održivim modelom, dakle i po pitanju zaštitu okoliša. I ja i kolega Fronte ćemo tražiti dakle potpuno uklanjanje e, dakle carbon blacka, popsa, e, svega što se koristi na tom području i može naštetiti. Mi smatramo da je ovaj trenutni prijedlog ograničen. Želimo potpuno potpunu e, zabranu koja je u skladu sa zajedničkom izjavom komisije i visoke predstavnice. Grazie. Hvala. Zastupnica Jakonsari, izvolite. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Olen sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijä AFET-valiokunta. Hvala, ja sam izvjestiteljica u sjeni za klub SID-a u odboru AFET. I poput drugih kolega smatra da je ovaj nacrt e, izvješća dobro napisan o, tekst je uravnotežen. Već više puta smo isticali da se mora priznati suradnja u području Arktika. Moramo dakle priznati trenutno sve ono što poduzima Arktičko vijeće koje je doista, koje doista obavilo izvrstan e, posao. Ova zajednička suradnja je dovela do e, sjajnih rezultata. Međutim, ono što što ovdje nedostaje jest e, partnerstvo među zemljama sjevera. Mislim da je važno e, graditi suradnju između aktičkog vijeća i naših e, sjevernih e, zemalja. To je doista važno. Ono što je do sad poduzeto, dobro do stvaranja nekih novih partnerstva, evo Island, Kanada su zemlji promatrači, dakle u ovom vijeću Pozdravljam činjenicu e, što je i uloga Rusije opisana na odgovarajuć način u ovom tekstu. S obzirom ono što je rekao prethodni kolega i ovo spominjanje moratorija, kada pitamo lokalno stanovništvo, onda je moratorij nešto poput otrova za njih. Mi moramo biti primjer, moramo koristiti e, vlastite resurse uz poštovanje e, tamošnjeg lokalnog stanovništva. Govorimo o području na kojem žive ljudi. To su naseljena područja i potrebna su, potrebno je financiranje ulaganja kako bismo mogli izgraditi odgovarajuću infrastrukturu zahvaljujući koju bismo mogli koristiti tamošnje prirodne resurse na održiv način. Područje Arktika pripada unutarnjem tržištu Europske unije i to također valja držati na umu. Potrebno je financirati komunikacijsku tehnologiju, željezničke mreže, piste, zračne luke. Sve je to jako važno. Kada uzmemo u obzir ove izazove, onda govorimo o održivom razvoju tamošnjih područja. Mislim da je problematično ono što stoji u stavcima 6 i 7. Mislim da su namjere dobre. Želimo ocjenu rizika kada je u pitanju ulaganje u to područje. Već sada e, tamošnje zemlje dakle, provode tu ocjenu rizika. Međutim, mislim da je problematično da mi dajemo lekcije ljudima u Kanadi ili Islandu. Mislimo, ha, vi biste e, trebali to napraviti tako ili onako ili trebali bi se slijediti naš primjer. Mm, mislim da ćemo na taj način izgledati poput nekog velikog e, brata koji e, diktira drugima što trebaju napraviti. Mislim da bi bilo dobro promovirati najbolju, najbolju praksu i tako dalje. S tim u vezi moramo govoriti i o dakle, odgovornosti tvrtki. Na taj način ćemo se osigurati da djelovanje onih koji posluju u tom području da to oni odrađuju evo, na odgovarajući način. Nedavno smo održali jedan sastanak arktičkih e, parlamentaraca i oni su predložili upravo ovu posljednju mjeru, dakle indeks društvene odgovornosti poduzeća. Mislim da bismo trebali podržati i promovirati tu ideju i putem ovog izvješća. Svi izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni govorili su i o uključenju lokalnih zajednica u razvoj Arktika. jedini domoroci e, u tom smislu su, je narod, su, su narod sami i možda bi oni mogli imati neke svoje predstavnike ovdje u Briselu. Na taj način bismo se mogli približiti jedni drugima. Dakle, mi ćemo raditi na promoviranju ove ideje, govoriti o dakle, e, uspostavi Evropskog arktičkog infocentra, o to je još jedna ideja, ali sve u svemu ovo izvješće doista izvrsno. Hvala lijepo, zastupnik Dorfman, izvolite. <clears throat> Uh, hvala. I hvala su izvjestiteljima. Mislim da je važno naglasiti potrebu za prilagodbu, prilagodbi novim izazovima, dakle ambijentu koji se mijenja. U tome smo raspravljali sa drugim arktičkim zemljama poput e, Kanade, dakle Rusije, Islanda i tako dalje. I evo tu u Europskom parlamentu, dakle, što je potrebno i što možemo učiniti. I dakle, suradnja ususret e, dakle, kopu 21 u Parizu. Međutim, potrebno je uključiti je stanovništvo u razvoj Arktika. Dakle, da to ne bude nacionalni park. Moramo e, dakle, poraditi na tome da to područje posjećuju turisti, ali kako tamo razvijati poslovne aktivnosti. Međutim, postoji i potreba za gradnjom e, tvornica, dakle kako to učiniti poštujući odredbe Kopa 21. Međutim, znamo da će doći do otvaranja novih morskih puteva. Dakle, trebamo vidjeti kako će se razvijati operacije spašavanja u tom području. To je poprilično opasno područje. I moramo se uključiti u suradnju s našim susjedima na Arktiku poput e, Rusije, sjeverne regije su područje u kojem se suradnja razvija. Trebamo se nastaviti fokusirati na ta područja koje su od ključne važnosti za Arktika i tu imamo zajednički interes. Dakle, tamo ima, imamo ogroman gospodarski potencijal i to treba ostati regija mira i globalne suradnje. I još jednom hvala, hvala na mogućnosti da vam se obratim. Thank you very much. Mr. Schleck. Hvala lijepo, zastupnik Škrlec. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first I would like to congratulate... Hvala lijepo. Prije svega bih e, čestitao kolegama, dakle izvjestiteljima, na vrlo dobrom, uravnoteženom izvješću. Dakle, i sa strane komisije i sa strane današnjeg izvješća vidimo da se uzima, i to jako ozbiljno u obzir, posljedica globalnog zagrijavanja, posebice s obzirom na činjenicu da se promjene koje se događaju na Arktiku događaju puno brže nego li je to slučaj drugama u svijetu. Također drago mi je što je velika važnost dana održivom razvoju, naročito ideji da se tamošnji održivi e, razvoj dakle treba napraviti u duhu suradnje dakle tamošnjeg stanovništva sa tamošnjim okolišem. Potrebno je ovdje uključiti i ekspert, stručne, stručnjake vezane uz razvoj strategije za djelovanje u tom području kako bi ona bila integrirane prirode. I najvažnije, u razvoju arktičke regije moramo se osigurati da se napredak u određenim sektorima doista temelji na održivosti. To znači očuvanje e, tamošnjih e, ekosustava i načina života tamošnjeg stanovništva. Trebamo izbjeći narušavanje tamošnjeg prirodnog okoliša, zato što je te učinke nemoguće poništiti. Tamošnja bioraznolikost se mora očuvati i promovirati. Istraživanje je od ključne važnosti za preživljavanje Arktika i zato moramo e, ohrabriti ulaganja upravo u to područje. Konačno, Mogući izljevi e, goriva su velika opasnost za tamošnji okoliš i tamošnje stanovništvo, te zato podržavam zabranu e, prijevoza teškog goriva kroz to područje. Hvala lijepo, zastupnik e, Schaffhausen. Dragi kolege, Europska unija trebala biti prisutna svugdje barem tako hoće i hoće staviti svoje zrno soli u svako jelo, a soleći svuku da u biti gubi se tek. I sad vidimo koji je smisao Europske unije, ima tu Vijeće Artika, tu su tu Danska, Finska, Švedska, ali tu je prije svega osam članova i drugi promatrači, kao što su Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Poljska, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina. Ispričavam se, no doista pitam se što to dodatno donosi Europska unija u takvoj politici u kojoj su nazočne sve zainteresirane države i velike europske sile. Pitam se također koji su to strateški interesi Unije, s obzirom da su mi poznati. Iako je ovaj tekst uravnotežen, ali koji su to interesi sprem Rusije? Često kada se govori o strateškim interesima Europske unije, tu se trenutno radi o prvenstveno pripremi sukoba ili e, podjernjivanju sukoba, a ne ulozi smirenja, kao što bi trebalo. Dakle, konstatiram da ovdje iz mog kluba zastupnika nema nijednog e, izvjestelja o sjeni i vjerojatno je tome, e, vjerojatno je ta analiza takva zbog toga, no mi smo došli do zaključka da ovdje nema nikog smisla Europska unija u takvom sporazumu. Hvala. Hvala vama. Sada ako nijedan drugi zastupnik nije zainteresiran za javljanje, možemo saslušati komisiju. Felix Leinemann ima riječ e, u ime glavne uprave Mare. Hvala predsjedatelju. Jako smo zadovoljni što se održava ovaj zajednički sastanak odbora AFET i doista uvažavamo činjenicu što zajedno o tome raspravljate i cijenimo nacrt izvješća koji smo dobili. Kao što znate, zajedničke izjave službe za vanjske poslove, vanjsko djelovanje, e, uložila veliki napor da sintetiziraju aktivnosti komisije i službe za vanjsko djelovanje. Među njima želim naglasiti e, domorodačko stanovništvo, odnosno dijalog sa domorodačkim stanovništvom i e, dijalog dionika koji ima cilj da se naprave smjernice e, Europske unije za različita financiranja na području Arktika. Sada radimo na postavljanju tog foruma u tijeku su konzultacije koje bi trebale dati veliki doprinos i radimo na sastanku na viskoj razini sa viskom povjerenicom Mogherini, povjerenikom Velom i nekolicinom eh, ministra vanjskih poslova u tijekom eh, finskog predsjedavanja eh, Artičkim vijećem idućeg proljeća. Imam dva komentara koje se tiču nekih prijedloga koje smo mogli vidjeti u nacrtu izvješća. S jedne strane, komisija bi voljela dobiti više informacija o Centru za informiranje u Arktiku koji se spominju spominje i e, o održivom financiranju takvog centra, mislim, jer to je veliki izazov sigurno. Dakle, tu bismo voljeli dobiti dodatne informacije o mogućnosti financiranja od strane Europskog parlamenta, a što se tiče Arktičkog foruma, mi ćemo staviti na raspolaganje informacije, odnosno već smo ih stavili na internet. Dakle, tu se radi na određenim stvarima, o informira se u arktičkom području, te informacije su doista e, lako dostupne i to je rezultat nekih istraživačkih projekata koji su tijeku. S druge strane, mogu se postaviti neka pitanja koja se tiču stavaka 6. i 7. o procjeni utjecaja na okoliš na Arktiku. Tu postoji jasna, jasan postupak o, radu na procjeni učinka na okoliš. Tako dakle, da se pitamo koja je dodatna vrijednost ovakvog pojačanog, pojačane studije utjecaja na okoliš i utjecaja koje bi to moglo imati na tržišno natjecanje i konkurenciju između različitih regija. Dakle, evo primili smo znanje neke od komentara također koji su ovdje predstavljeni. Ja ne želim e, monopolizirati riječ i evo želim pružiti mogućnosti i službi za djelovanje da se da komentira. Hvala. Hvala vam. Sada ćemo saslušati predstavnike Europske službe za vanjsko djelovanje, gospodina Jeročevića. Hvala. Također želim reći da doista pozdravljamo svaku podršku od Europskog parlamenta u ovom postupku. Puno toga je napravljeno već od 2008. godine i zajednički rad Europskih institucija doista je bio vrijedan u tom pogledu. Želim reći da zajednička komunikacija nije iscrpna, ne pokriva sve teme koje se tiču Arktika. Na primjer, sigurnosna pitanja nisu obrađena u ovom tekstu, istina ali se o njima govori u europskoj, e, u globalnoj strategiji Europske unije, što je već rečeno. Međutim, zajednička komunikacija je doista dosta sveobuhvatna u područjima od ključnog značaja, što je danas to ovdje naglašeno, tu se radi o klimatskim promjenama, e, održivom razvoju, međunarodnoj suradnji i kroz ovoga područja naglasili smo ključnu ulogu istraživanja e, znanstvene suradnje, inovacije i naglasili smo značaj e, ljudi koji žive na Artiku, među kojima je i domalačko stanovništvo. Vidim da je u ovom nacrtu izvješća da, je, da se doista oslanja na ove prioritete koje smo i sami identificirali. Želio bih, poput kolega iz Europske komisije pokrenuti pitanje stavka 6. i 7. Jer kao što vidimo tu se radi o značajnoj inicijativi. No mi kao Europsko službenosko djelovanje mi ćemo slijediti vaše rasprave kada budete razgovarali o utjecaju tog o ishodu ovog važne inicijative. No u svakom slučaju ohrabrenja za multilateralni sporazum zaštiti okoliša i u potpunosti sukladan s našim eh, zajedničkim eh, zajedničkom komunikaciji i to jača poruku koju Europska unija ima za poslati kao glavni igrač eh, na ovom području i ovdje doista vidimo ključnu i temeljnu dodanu vrijednost u financiranju programa europskih programa i programa iz eh, obzora 2020. i drugih na arktičkom području. I konačno želim reći da osobno želim pozdraviti spomen sjeverne dimenzije koju su neki od govornika danas spomenuli. Ta sjeverna dimenzija je doista okrena politika Europske unije, Rusije, Norveške i Islanda. Najpša hvala na pozornosti. Thank you very hvala. Zaključno, za zaključak e, ove rasprave želim ponovno dati riječ izvjestitelju gospodinu Pajtu. Najpša hvala kolege na svim komentarima. Naravno, veselimo se vašim e, amandmanima i zajedno sa izvjestiteljicom Sirpom Petikajnen i svim izvjestiteljima u Sjeni uložimo maksimalan napor da nađemo zajedničku točku oko svih elemenata koje, oko kojih je to potrebno i da izradimo i da zadržimo neke ključne elemente ovog izvješća. Najviše hvala. Što se mene osobno tiče, želim zahvaliti svim kolegima kolegama koji su sudjelovali u ovoj zanimljivoj raspravi. Želim samo podsjetiti da su rokovi za amandmane 10. listopad u 12 sati, a okvirno tu se radi, e, imat ćemo 12. siječnja raspravu amandmana, a glasanje na odbor e, odborima i AFET zajedno, dakle 31. siječnja. A sada zaključak ovog zajedničkog sastanka Broku. Hvala lijepa kolege. Mislim da imamo dobru osnovu na osnovu toga što sam pratio ovu raspravu. Mislim da ovdje nema mnogo problema i to je jedno od područja na kojem u strateškom smislu zaštite okoliša iznimno bitno i moramo zadržati jedinstvo. To je u interesu svih uključenih i stoga se veselim da ćemo uskoro zauzeti zajedničko stajalište. Srdačno hvala.